Witam ponownie. Kolejny punkt porządku obrad brzmi... Możemy nastaviti. Ponovno vas pozdravljam. Sljedeća točka dnevnog reda je izjava Visoke predsjednice komisije za vanjsku i sigurnosnu politiku vezanih u situaciju u bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji. U ime potpredsjednice komisije i visoke predstavnice predajem sada riječ gospodinu povjereniku.